Good Dobar dan svima skupa, drage kolege, dame i gospoda. Pred nama je dnevni red i moramo prvo usvojiti dnevni red i nadam se da se nitko ničemu ne protivi, da nema prigovora, pa da je, pa je smatram usvojenom. Također nemamo nikakvih objava predsjedavajućeg. Danas pod točkom 3 imamo usvajanje i odobravanje zapisnika sastanka s 20. listopada. Niko nema nikakvih prigovora u redu. A onda prelazimo odmah na naše savjetovanje, kao što vidite ovdje u dnevnom redu je navedeno, o stanju u regiji velikih jezera. Mi to održavamo zajedno sa odborom za razvoj moja kolegica Linda McEwen je ovdje i mi ćemo zajednički voditi ovaj sastanak kako bi bolje shvatili kompleksnu situaciju u toj regiji. Želim pozdraviti naše goste, dr. Gerard Valje i i zatim još jednog velikog znanstvenika i poznavatelja afričkih prilika u istočnoj Africi, a zatim još gospodina Patrika Spirla koji je voditelj odjela za središnju Afriku Europske službe za vanjsko djelovanje i do nedavno evropski veleposlanik u Burundiju. Kao što znate, mi ovo održavamo u jednom trenutku kad se događa veliki nemiri u toj regiji, posebno u Kongu, jer je mandat predsjednika Kabile prestao prije dva tjedna i sad smo suočeni sa jednom ustavnom krizom u toj zemlji. Naime, nije se uspjelo već prije toga o, nisu mogli omogućiti gospodinu Kabili treći mandat, jer nisu mogli mijenjati ustav, pa sada gospodin Kabila planira čak 20. travnja 2018. održati izbore kako bi ih potpuno neustavno, protuustavno odgodio. Prema tome, u međuvremenu se vrši zastrašivanje svih političkih protivnika, aktivista za ljudska prava, novinara i ostalih i zbog toga je ovaj parlament duboko zavrnut za to situaciju. Da podsjetim, prošlog tjedna smo imali razmjenu mišljenja na plenarnoj sjednici sa gospođom Mogherini o tome i usvojili smo relevantnu rezoluciju. Sama veličina Republike Konge u srcu Afričkog kontinenta je vrlo bitna jer je inače ona u središtu jedne vrlo nemirne regije. Ono to jasno pokazuje da nam je potrebna jedan, ne samo afrički, nego međunarodni odgovor na te prijetiće nemire. U susjednom um, rodiju predsjednik Nukum Ciza je u srpnju 2015. dobio već treći mandat predsjednika i ponovno je gurnuo tu zemlju na rub civilnog građanskog rata jer je na onaj legalitet samo na oko postignut i de facto je vrš, ima nema nikakav legitimitet, a također nema ni cijeli izborni postupak nikakav e, kredibilitet. To je zemlja koja još uvijek ima više od 300 tisuća izbjeglica i imamo, još uvijek se nisu razriješile stvari iz starog sukoba zbog kojeg kada je izvršen genocid u toj državi i nakon ustavnog Gospodin Paul Kagame, kao što smo rekli, je kritiziran, međutim on je svejedno ostavio tu zemlju u dubokoj ustavnoj krizi. I sad imamo u Kongu već više od dva desetljeća situaciju sigurnosnu koja je vrlo nesigurna, a to je sukob koji ima jednu vrlo važnu regionalnu i među prekograničnu dimenziju, što će se naravno odraziti i u današnjim prezentacijama kad čujemo nešto više o toj složenoj situaciji u vašoj raspravi. Ono što je iza svega toga je vjerojatno su rudače koje se vade u istočnoj u istočnom Kongu kao i minerali koje, iz kojih recimo jedan dobar dio oružanih skupina i paravojnih militarnih e, jedinica vadi sredstva, vadeći te minerale prodajući svako u svojoj regiji koje drži pod kontrolom i od toga financiraju svoj daljnji svoj daljnje ratovanje, odnosno svoju političku i oružanu bitku. Mi se moramo u Europskoj uniji, zašto se parlament zalaže, potruditi da se svi minerali i sve rudeće koje se tu vade imaju svoje podrijetlo, tako da se barem u Evropskoj uniji ne koristi ono što je došlo iz tih izvora. Sada riječ dajem su predsjedetaljici, gospođe eh, Linde McKeven. Hvala lijepa. Ovo mislim da je jedan vrlo važan sastanak i mislim da je ova regija velikih jezera jedna od velikih regija i važnih regija Afrike. I isto tako znamo da što se tu god tu događa, da će se to odraziti, imati reperkusije dalje diljem cijele Afrike. Vi ste eh, spomenuli, gospođo predsjedavajuća, kakva je situacija tamo i znamo da je prošlog tjedna smo mi usvojili na plenarno jednu rezoluciju o Demokratskoj republici Kongo. Pozvali smo na hitno lansiranje procedure prema članku 26 i pokretanje postupka protiv nekoliko generala koji su bili involvirani u opresiju DRC-a trenutno. Osim toga smo suspendirali svu izravnu pomoć vladi u Burundiju zbog političke stanja koje je tamo zavladalo nakon tih samo naoko legitimnih izbora. Dakle, ta vrlo nestabilna situacija koja vlada u tim dvijema zemljama je potencijalno opasna za cijelu Afriku. Ja sam osobno bila u bolnici kod Denisa Mekoge, mi se svi s njega sjećamo, prije koliko godina smo mu uručili e, nagradu Saharov, a doktor Mikijeg je u bolnici, u to općoj bolnici u jednoj od najsiromašnijih regija koje sam uopće posjetila u toj zemlji i on se posebno bavio recimo problemom zemlja koje su bile žrtve seksualnog nasilja. Mi znamo da zbog bogatstva rudača i minerala u tim zemljama imamo kontinuirane oružane sukobe raznih frakcija. A istočni Kongo je upravo taj, ta regija gdje su se i problemi još iz ruanskih genocida prelili i još uvijek još postoji tu čitam jedan veliki broj izbjeglica i situacija se još od nas nije stabilizirala. I sad pokušavam se naravno na sve načine e, se zalažemo i mi kao i njihovi aktivisti za prekid naselja. Naravno, sve ovo ostalo, to je jedna ogromna humanitarna katastrofa, i moramo, ne smijemo zaboraviti da je to jedna od najsiromašnijih regija na svijetu. Zadnjih mjeseci je više od 250 tisuća izbjeglica iz Burundija prešlo u Ruandu, a jedan dobar dio njih je nastavio u Tanzaniju. Prema tome i ta velika migracija ljudi još dodatno e, otežava stanje i pridonosi još veće nesigurnosti u čitavoj regiji. Stoga je ovo pitanje koje si stručnici mi postavljamo kako možemo spriječiti da se taj problem prenosi dalje i da se ponavljaju stvari kakve smo vidjeli 90 godina kad su i se dogodili oni genocidi i sve. Ja sam bila sad u Rundi, on relativno nedavno, na toj emisiji razgovarala sam s ljudima koji tamo žive. Mi smo se brinuli šta će biti nakon izbora jako i e, i smo šta se zapravo samo nekoliko tjedana kasnije dogodilo. Ali vidjet ćemo što nam naši stručnjaci mogu kazati i nadam se vidjeti što može Evropska unija učiniti kako bi odigrala jednu jaču ulogu u tom sukobu i djelovala na smirivanje tog sukoba i na stanovništvo. A zatim sada prvo riječ dajemo dakle naših stručnjaka gospodinu Žararu Primjeru. Izvolite. Ja ću pokušati vrlo, vrlo kratak bit, jer mislim da većinu vremena trebamo potrošiti na rasprave i odgovaranje pitanja. Upravo sam završio izvješće za jednog klijenta, jer ovih dana radimo i takvim konsultantskim djelatnostima. Riječ je o tojem stavu susjednih zemalja prema ovoj ustavnoj krizi koja je izazvana u Kongu nakon što je predsjednika bila Joseph Kabila odgodio svoje svoje sljedeće izbore u toj državi za, na 2018. jer nije dobio ustavnu izmjenu da može imati treći mandat. Međutim, mi znamo da nema toga ko zapravo poštuje u cijelosti ustav u toj zemlji i možemo sustavno sada odbraditi susjedne zemlje, međutim možemo reći da nitko ni od susjednih država nije zainteresiran za poštivanje ustavnih granica i ustavnih normi. Zbog toga bih upravo započeo svoje izlaganje sa opisom tog dijela svijeta sa pravnog i povijesnog stanja. Dakle, gledamo na jednu skupinu nacija koja nije ni postojala prije pola stoljeća. A sad smo recimo već u četvrtom razdoblju razvojnom unutar tih zadnjih 50 godina. Prvo razdoblje je bilo jednostavno postkolonijalno. To je bilo vrijeme kad su, to je bilo vrijeme koje su vodile Njerere i ostali koji su vodili upravo post kolonijalnom dobu. Nakon toga je došlo jedno sljedeće razdoblje 970-ih godina kad su te zemlje prošle čitavu seriju vojnih udara. Neki su bili kod Idi Amina, primjerice u Gandhi grozni, posebno užasni ili u Srednjoafričkoj republici Jean-Baptiste Artena a druge su bile nešto malo blaži, ali nikad nisu bili potpuno bezazljeni, to je jasno. Neki su bili ljevičarski, neki desničarske. jer su bili naravno u vezi sa hladnim ratom koji se onda vodio. Recimo u Etiopiji je vođa bio vrlo, vrlo komunistički, pro-moskovski orijentiran. Imali ste dakle sve moguće situacije zamislive u tim zemljama i u Africi. Nekako, međutim, hladan, kraj hladnog rata je obilježio i tamo kraj tih dotadašnjih političkih orijentacija. Ne samo podjelo na desne i ljeve ekstremiste, nego i zapravo se završila ova serija vojnih udara. I onda smo mi de facto polako početkom 90-ih ušli u neke kvazi demokratske institucije razdoblje. Imali ste neke zemlje koje su bile čak iskreno demokratske poput Senegala ili Gane Južna Afrika, što je zaista čudno, ali nakon po završetku apartheida je zbilja krenula putem demokracije. Ali to je onda dovelo do toga i otvorilo vrata onom četvrtom razdoblju, a to je, to je zapravo jedno kvazi demokratsko razdoblje prikrivenih kraljevstava jer imamo predsjednike diktatore, to tako kažem, apsolustičke vladare. I sad idemo prema sljedećem razdoblju u kojem će vjerojatno borci za slobodu postati novi vladari. Jer i oni bi htjeli postati kraljevi neka vrsta, kao što je to u Gabonu i na čitavom nizu drugih mjesta. A to znači da će se vodstvo pokloniti i naoko pokloniti ustavnim aspektima koji se de facto izvana vide, ali iznutra neće uopće istinski poštivati ustavne odredbe i ograničenje. I za je Kabila možda sjajan primjer. Jer Kabila je došao na vlast, dakle on je došao na vlast vukući se za svojim ocem koji je sam po sebi bio stari komunist i dio onog prošlog razdoblja kada su se borili između proruskih i potpuno antiruskih e, frakcija u toj zemlji. I sad njegov otac je relativno brzo 2001. godine ubijen. On se nekako za njim dovukao do vlasti. Taj izuzetno inteligentan mladi čovjek je uspio shvatiti što se može dogoditi. On je se pretvarao da je demokrat kako ne bi morao biti demokrat. Dakle, samo pred međunarodnom zajednicom. I onda vidimo šta se dogodilo, jedna borba za vlast u kojoj su se bojali svakog utjecaja koji stiza izvana. S jedne strane, moram odati priznanje uspomeni Munjine reda, kojeg je 1978. Idi Amin inaugurirao i otišao je on i rekao od 78. još je želim pomoći protiv e, protiv strane intervencije, pa je rekao, gledajte, prošle godine je doktor Idi Amin, maršal Idi Amin, bio predsjednik Afričke unije i tako na taj način se zalagao. I sad, nakon toga, je Mladeka bila apsolutno se razvijesnija i rekao vi apsolutno niste nikakva Afrička unija niti pokušaj da se tu smiri situacija, vi ste samo jedan sindikalni pokret i sindikalisti u kojima sjede predstavnici ili predsjednici ili samo proglašeni predsjednici afričkih država. Dakle, to je zapravo jedan od aspekata kako se gleda na tu uniju, dakle sindikat afričkih predsjednika. I mislim da se to sada ponovilo i da je puno jače nego što je bilo 1978. Zato što je to međunarodna zajednica u principu potvrdila. Jer e, nakon završetka hladnog rata su morali nešto imati. Dakle, nakon završetka hladnog rata su počeli dobivati ovlasti u tu zajednicu. Druga, drugi element koji je tu vrlo bitan je sama ulica. Naime, obećanje Zapada da Africi i da svi recimo zaslužaju jednu poštene i ravnopravne izglede i da svi zaslužuju da imaju šansu da pokušaju uspostaviti pravedne demokratske režime. To je jedna priča, međutim ulica, odnosno narod i oni su ti koji će na kraju odlučiti. A u Africi, kao što svi znaju, nije ulica i urbana sredina isto što je i buš i savana i ruralni područje gdje se vode različite borbe među oružanim sukobima. Mi znamo Gospodin Pjerno Komzije je dobio recimo 65% glasova upravo u urbanim sredinama. Ali te urbane sredine su još uvijek velikoj manjini za razliku recimo od situacije u Aziji gdje su stanovnici gradova u definitivnoj većini nad ruralnim stanovništvom. Prema tome, demokracija je dalje jedna uređenje za ljude na ulicama grada, a ne za ljude koji žive u buš landu, odnosno njihovom savanama i njihovim ruralnim predućima, a tamo su upravo oni ovočini. Treći element u toj borbi za vlast u afričkim državama stvorite upravo vi kao međunarodna zajednica i vi specifično kao Evropska unija. Jer vaša mišljenja bivaju saslušana i one kad kad daju, uljevaju nadu, kad kad e, ih izazivaju i razbjesne, ali činjenica je da vi govorite s neke pozicije. Jer vi ne govorite naravno prazno i uvijek postoje posljedice onog što vi kažete, ali čuje se na različiti način. Prema to uvijek postoje tu različite pozicije u borbi za političku vlast u Africi. Afričke ulice, urbano stanovništvo, zatim međunarodna zajednica, kao i ovaj sindikat e, šefova vlada i država koji predstavlja jedan vrlo, vrlo neovisni element jer oni uopće ne slušaju šta njihovo stanovništvo hoće, traži i govori jer kad bi oni to činili onda bi bili upravo demokratski. A Apropo, Kongo nije samo regija velikih jezera. On je tako velik da on spada i u središnju i zapadnu Afriku. Kongo je naime zaista jedan, jedan div u srcu tog kontinenta. Prema tome vi ne možete njega strpati samo u jednu regionalnu podjelu kontinenta, nego jer Kongo spada u gotovo u svaku podjelu kontinenta, u sve ulazi, toliko je velik. I još nešto, ja se nadam da ćemo moći odgovoriti precizno na vaša pitanja, odnosno poziciju, šta misle koja je susjedna država o tom svema. Ako odete u Brazavil, Božumbura, Brazavil ili e, Ruandu, vi nećete imati isti pogled na tu situaciju, to je jasno. Prema tome je precizno pitanje o tome što susjedne države misle je ono što o čemu ćemo govoriti. Hvala doktore premijer. Nije, ovo je bilo vrlo zanimljivo i mi sad e, s radošću iščekujemo vaše pitanja i odgovore. A sada gospodin Spirlet. Evo, izvolite, mi ćemo saslušati i vaš odgovor na pitanje političke i sigurnosne krize u regiji. I... Izvolite. su predsjedateljice, uvaženi zastupnici u Europskom parlamentu, Tražili su od mene da održim izlaganje o našoj politici u području velikih jezera. Ono što bih prvo htio reći je da E, kada je došlo do potpisivanja sporazuma u Addis Abebi prije tri godine, kada je došlo do kraja sukoba, e, pojavila se nada da bi moglo doći do stabilizacije ove regije. No, nažalost, e, nacionalna kriza u različitim zemljama nije tome doprinijela. Stoga ću se usredotočiti na prije svega na Burundi jer se radi o krizama koje su najproblematičnije e, za Europsku uniju i tu Europska unija igra e, važnu ulogu. E, svima nam je jasno kad govorimo o Kongu, što je druga važa, važna kriza, koliko je važna uloga izbora predsjednika Kabile. Ovdje se radi utrci s vremenom i prije svega sada govorim o o sporazumu postignutom 28.10. Eh, zajedno sa eh, Europskom unijom. I oni su tražili da se uloži eh, još jedan napor da se iskaže politička volja. Naravno, teško je predvidjeti hoće li neki sporazum proizaći iz prijedloga semko um, u kontekstu ovog uh, dogovora od 28.10. Stav Europske unije u tom smislu je jasan. To je visoka predstavnica nedavno i potvrdila pred Europskim parlamentom. Prvo, E, sporazum iz listopada može predstavljati polazišnu točku, ali nije još uvijek dovoljan i potreban je veći konsenzus i veća inkluzivnost da bi on to postao. Na temelju tog sporazuma potrebno je e, postići sporazum koji bi imao veći legitimitet. Drugo, zemlje koje e, pate od nesigurnosti koja se širi na istok, e, izložene su mogućim velikim nasilnim sukobima. Nakon 19.10. potrebne su mjere za smirivanje situacije, a pritom je potrebno poštovati ljudska prava prije svega se misli na prava ratnih e, zarobljenika, a isto tako potrebno poštovati i prava medija i političkih stranaka. Treće, e, isto tako potrebno je moguće e, razgovarati o ponovnom odvajanju tri tri izbora, predsjednik parlamentarnih i lokalnih izbora predsjednika Bila ne bi trebao se kandidirati, kandidirati što je nešto e, što se moglo čuti i 15.11. u govoru predsjednika i to bi nešto što bi definitivno doprinijelo e, smirivanju situacije u zemlji. Tijekom njegova govora pred Europskim parlamentom e, odnosno visoka predsjednica u svom govoru e, pred Europskim parlamentom prošli tjedan naglasila koliko je važno poštivanje ljudskih prava. Prije svega e, osvrnući se na e, prosvjede 15. rujna. I zajednički zajednički zajednički zajednički ured Ujedinjenih naroda za ljudska prava i o tome izvještavao. naglašeno je da je potrebno e, preuzeti odgovornost za vlastito djelovanje. Europska unija i Međunarodni odbor e, je bit, e, tvrde da je bitno da se partneri, prije svega na razini šefova država, potrude da se to i postigne. Afrička unija i susjedne zemlje moraju nastaviti s naporima kako bi se izbjegli rizici ozbiljne destabilizacije cijele regije. Neki šefovi država iz e, te regije već se, su učinili napor smislu. Ujedinjeni narodi igraju važnu ulogu u ovom kontekstu e, i to prije svega proizlazi iz rezolucije na temelju rezolucije 2277 o e, planu održavanja izbora. Potrebno je osnažiti politički dijalog s vlastima na temelju članka 8 koji bi bio pojačan sukladno sporazumu iz Kotonova kako bi se naglasila važnost pridržavanja ključnih načela i zajedničkih ciljevima, što bi e, moglo doprinijeti zajedničkom partnerstvu u provedbi reforme pravosuđa, policije i sigurnosnog sektora. A to je područje um, koji, to je područje koje je prioritet jednog europskog fonda koji se time bavi. Isto tako potrebna su sredstva da bi se e, da bi se omogućila financijska potpora e, izbornom e, procesu i potrebno je e, osigurati povjerenje u izborno povjerenstvo. U narednim tjednima odigrat će se ključne stvari. Europska unija će pratiti pomno situaciju, ali podržava prijedlog semko kao i potporu svim inicijativama kojima se umanjuje deficit povjerenja E, i s ciljem ostvarenja, odnosno provedbe kompromisa od 19.10. I želimo da e, sve snage djeluju sukladno tom dogovoru. Europska unija će veliku pozornost e, davati ljudskim pravima zajedno sa svojim međunarodnim partnerima Oni koji su zapovjednom e, lancu odgovorni za kršenje ljudskih prava bit će glavne mete. Toliko o našem pristupu e, rješavanju situacije u Kongu. Sada bih htio nešto reći o Burundiju. Kao što sam je već rečeno, ja sam donedavno bio veleposlanik Europske unije u toj zemlji. I postoje određene sličnosti između Burundija i Konga. Međutim, e, kriza u Burundiju e, vezana je uz povijest Burundija i samim time postoje određene specifičnosti. Htio bih istaknuti sljedeće stvari e, politička dimenzija krize, dimenzija koja se odnosi na ljudska prava, na etnička prava i slično su sve ono što predstavlja temelj odgovora Europske unije na tu krizu. Naravno, postoji velik broj osoba koje su uh, puno stručnije od mene da bi o tome govorile. Međutim, htio bih istaknuti neke elemente, a da pritom uh, ne um, iznesem neku detaljnu analizu. Prvo, važnost frustracija koje proizlaze iz povijesnih događaja. Prije svega mislim na uh, godine 72. i 1994. kada je došlo do ubojstva predsjednika Nadaja. Nadalje, tu je sporazum iza ruše i kako sadašnje vlasti percipiraju taj sporazum. To je drugi element. Treći važan element koji treba uzeti u obzir je e, porijeklo e, pobune prema sadašnjoj stranci na vlasti. I na kraju, važan element je šok za stranku na vlasti ne, vezan, eh, zbog neuspješnog državnog udara. A dio stanovništva taj državni udar podržava. stranka na vlasti, čini se, želi zadržati vlast, ali isto tako želi na neki način se revanširati zbog onoga što je bilo u prošlosti i radi se zapravo o procesu koji se zove nijakurarizacija. Dakle, želi se sustavno e, e, uništiti e, oporba prije svega u predizbornom razdoblju. Kad je riječ o ovoj političkoj dimenziji, htio bih reći sljedeće. Kao što znate, postoje dva paralelna dijaloga koja su u tijeku. Na nacionalnoj razini se odvija jedan, a drugi na regionalnoj razini na, eh, pod eh, okriljem Zapadnoafričke eh, komisije. Naravno, s obzirom na bijeg brojnih intelektualaca i zainteresiranih strana, vlasti nisu baš inkluzivne i cilj je da se izmjeni ustav i sporazum iz Aruše e, prije svega u smislu e, ukidanja ograničenja broja mandata. Proces e, izmjene ustava je u tijeku, već je započeo, uključujući i mogućnost da se organizira referendum. Kad je riječ o regionalnoj razini, postoji isto tako dijalog. Bivši predsjednik je e, zacrtao lipanj 2017. godine kao rok za e, kraj procesa facilitiranja. Čini se da su glavne opravljene snage izgubile povjerenje i postoji rizik od progresivnog e, povratka nasilju, a s druge strane vladajuća stranka E, nije ukinula ekskluzivnu listu koja se odnosi na participaciju e, medija i civilnog društva. E, od neki od njih se smatraju umješanima u pokušaj državnog udara. Treći aspekt odnosi se na ljudska prava i na temeljne slobode. To su možda neki od najvećih razloga za zabrinutost e, u pogledu ove krize. Human Rights e, Watch i Ured ljudskih e, prava u Burundi o tome izvještavaju. Sustavno se nijeće u Burundi od strane vlasti da dolazi do kršenja ljudskih prava a izvješća o tome su dosta šokantna. Dolazi do e, nestanaka, mučenja, e, ubijanja i to nakon događanja iz prosinca 2015. godine. Europska unija će i nadalje e, reagirati na takve povrede, neovisno o tome tko je za njih odgovoran. No vratit ću se na to. Nadalje, socioekonomski kontekst. Burundi, Burundi ima e, proračun čijih 50% je ovisi o vanjskoj razvojnoj pomoći i ne može zadovoljiti e, osnovne potrebe svog iznimno siromašnog stanovništva. Humanitarna kriza već postoji. Prije svega mislim na problem pothranjenosti e, i gladi i na zdravstvene probleme. Velik dio onog što je postignuto u kontekstu reformi i poboljšanja pružanja osnovnih usluga je sada nestalo. I to neovisno o e, humanitarnoj pomoći koja se pruža. I to je dodatno pogoršano zato što su smanjeni operativni kapaciteti u zemlji zbog manjeg angažmana civilnog društva E, i bjega inteligencije iz zemlje, a sposobnost rada e, civilnog društva je izložena brojnim preprekama. Gotovo 300 tisuća ljudi je izbjeglo iz zemlje. To su povijesni razlozi, ali vremeno dolazi do polarizacije e, i stvaraju se određene elite u stanovništvu i e, vladajuća stranka je igrala i na tu kartu. Međutim, e, trebamo znati da politička borba za vlast e, dovodi do opozicije stranaka naroda Hutu i treba reći da tu postoji određeni broj e, aktera iz e, naroda Tuci uključujući i jedan pokret ili stranku koja trenutno sudjeluje u vlasti. Kad je riječ o tom etničkom pitanju i kad je riječ o sporazumu iz Aruše, narušavanje e, te ravnoteže je moguće. Nekoliko, dakle, to je nekoliko riječi o ovom zadnjem e, elementu. koje koja je reakcija Europske unije? S jedne strane, potrebno je e, podržati panafričko i regionalno rješenje. E, postoje ograničenja tog rješenja unatoč velikim naporima bivšeg predsjednika Mukape i e, naše inicijative zajedno s UN-om i dalje se nastavljaju, ali uz e, e, ali vlast u Burundiju nastoji umanjiti važnost tih inicijativa. Sustavno se odbijaju prijedlozi koji dolaze iz Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. I to pogotovo nakon prestanka misije u Bnubu. naravno treba reći da je i da se Burundi isto tako e, izašao iz CPI-a koji je počeo preliminarnu istragu. Trebao treba ojačati dijalog e, kako bi došlo e, do poboljšanja situacije sukladno članku 90 i 16. Neću ulaziti u detalje, ali bih htio istaknuti ipak neke stvari. Prije svega, uvjeren sam da članak 96 je opravdan kad govorimo o poštovanju e, ključnih elemenata našeg partnerstva. Prije svega mislim na demokratizaciju i poštovanje ljudskih prava. Drugo, mislim da očekivani angažmani e, od burunskih vlasti zahtjeva minimum političke volje i otvorenosti. E, sprečavanje dijaloga i slobode medija ili sprečavanje rada pravosuđa ne idu tome u prilog. Treće, cilj ovih konzultacija nije sankcioniranje burunskog naroda, već e, im želimo pružiti kontinuiranu podršku. Toliko o prvom pristupu koji se e, temelji na članku 96. Istovremeno su primijenjene određene restriktivne mjere protiv određenih odgovornih osoba koje su optužene da e, sprečavaju e, iznalaženje političkog rješenja. To su tri ključna temeljna elementa pristupa e, međunarodne zajednice da podrži politički dijalog uz podršku zapadnoafričke zajednice i to na temelju primjene članka 96 i ovih restriktivnih mjera. I na kraju htio bih reći da unatoč toj blokadi koju provodi režim i dalje se pokušava naći inkluzivno političko rješenje, ali da bi se to postiglo i s time ću završiti, to zahtjeva e, provedbu minimalnih mjera za smirivanje situacije i to bi trebao biti naš glavni kratkoročni cilj. Hvala na pozornosti. Thank you, Mr. Hvala gospodine Spirle. A sada se obraćam gospođi Valtmans e, koja je tražila e, zapravo ovu raspravu ako želite postaviti neka pitanja ili komentirati. Hvala gospođo predsjednice i želim zahvaliti našim gostima. Gospodinu Pnjevu i gospodinu Spirleu na njihovim zanimljivim doprinosima. Žao mi je što mi se čini da ovdje baš nema velikog interesa za ovaj dio Afrike, dakle velika jezera. I mislim da zaista moramo se pozabaviti e, tim temama. To je veoma važno. Mi smo o ovome već i raspravljali na plenarnoj sjednici sa povjerenicom Mogherini i prošlog tjedna u Briselu nakon osvajanja rezolucije. Evo, o tome smo raspravljali i e, u, na, dakle, u Briselu na plenarnom sjedinju Tada je usvojena rezolucija o Kongu Situacija na području velikih jezera u Africi je zaista strašna. Ja sam tamo bila nakon masakra i vidjela sam e, te kutije pune e, lubanja. I znamo što se događa i u Burundiju Um, dakle, tu stvarno nastaje jedno novo žarište sukoba i ja sam duboko, duboko zabrenut. Ako se tamo stanje e, koje je već tako i tako toliko delikatno, ali još više pogorša, onda prijeti jedan novi užasan sukob i mislim da je to sve jedna nova grozna prijetnja, ali idem sad pojedinačno u države Kongo. Što predstoji? Sredinom prosinca će u Kongu doći do nove eksplozije. Naime, već sada čujemo kako se na svakom mogućem skupu u toj državi izvikuje i podsjeća i viče se kabila, kabila, nemoj zaboravi tvoj mandat ističe. Dakle, nemir, ne, nemir je ogroman i osim toga ja imam i prijatelje u Burundiju koji mi govore kako je i tamo se reagira na stanje u Kongu. Djeluje se zapravo ispod površine, ali se djeluje i radi. I sad bih volila znati od svih ovih naših stručnjaka što bi mi tu mogli učiniti, jer mi trebamo kao Evropska unija nešto učiniti. Mi znamo da imamo različite ugovore i različite odnose sa zemljama koje su tu relevantno involvirane, međutim, mislim da smo, ne smijemo zaboraviti i da smo mi recimo kao Evropski parlament da sada već se zalagali, odobravali velike pomoći za te zemlje. Međutim, sad vidimo što treba dalje učiniti. Možda da se stvari dalje istraže. Bojim se da sa stanovništvom nećemo moći puno učiniti. Međutim, moja stranka i ja sam duboko zabrinuti zbog novih eskalacija i pitamo se što učiniti. Mislim da bi Kabili trebalo ukazati na to da će biti sankcija, da neće više biti nikakvih viza za njegove stanovnike, da će se investicije zamrznuti, da mislim da bi to ljudi na vlasti tamo u tom režimu trebali znati. Evropa ne može staviti jednostavno, prekrižiti ruke i e, gledati mirno kako tamo desetine ljudi svakodnevno nestaju ili bivaju bivaju progonjeni ili kako se vrši strašno nasilje, silovanje, seksualno nasilje nad ženama diljem zemlje, kako bezvlašće napreduje, kako ekstremisti rastu. Djevojčice i djevojke se u kontinuirano siluju i to dotle, recimo male djevojčice počnu silovati dok se ne pretvore u kompletne invalide za cijeli život. A mi to gledamo i ništa nismo protiv toga poduzeli. Možda da zamislimo kad bih ja sjedila recimo ovdje gore, a vi tamo dolje, zašto biste se vi onda zauzimali? Hvala gospođe Vosma, slažem se da usvajanje rezolucije nije dovoljno, moramo poduzeti više, tako da evo, čekamo što će nam reći naši stručnjaci. Evo, sljedeći na mojoj listi je gospodin Schaffhausen. Htio bih zahvaliti gospodinu Prunijevu i svim govornicima, ali prije svega gospodinu Prunijevu. Vi ste pokazali koliko je kompleksna ova situacija. Stvari nisu jednostavne. Putem ovog parlamenta i njegovih rezolucija u dobru savjest mi na neki način dovodimo do karikature situacije koje su dosta kompleksne. Dobro poznajem ovu zemlju, davno prije sam tamo bio, ali sam e, bio tamo u razdoblju e, tranzicije. Bio sam e, predstavnik svoje zemlje Francuske kada je bio predsjednik Mobutu i dakle radio sam paralelno, ali kao predstavnik svoje zemlje. Ovo pokazuje i kontekst i odgovornost. E, operacija koja se zove e, Laurent Desire, Kabila, e, to je zapravo operacija koju su pokrenule vanjske sile i tražilo se od Lorona, Lorana Kabile da zapravo na neki način djeluje kao pobunjenik. Toga se treba sjetiti. Isto tako treba se sjetiti da u svim tim operacijama i tijekom evolucije situacije, promjene situacije, Laurent Désiré Kabila eh, eh, je doživio eh, francusku intervenciju zajedno s intervencijom Angole, Angole i kada se htio okrenuti protiv onih koji su promovirali destabilizaciju ime pobunjenika, ovdje u Briselu je odlučeno, ja sam tu bio prisutan, da se podrži odluka da se ubije Lorona Desire e, Kabilea tražila se zapravo i autorizacija odobrenje velikog brata, odnosno Washingtona. To su činjenice, to je tajna povijest, ali je to stvarna povijest koju sam ja proživio. Dakle, u situaciji u kojoj se sada nalazimo, gdje cijelo područje, cijela zona nije samo destabilizirana, govorimo o nekoliko milijuna žrtava a istovremeno kad govorimo o e, Siriji pravimo od toga spektaklu. E, e, znači Ovdje se radi o 8 ili 9 milijuna umrlih, a u Siriji oko 250 tisuća. A radi se o vanjskim silama koje su to izazvale. Moramo biti razumni, razboriti. Što želim time reći? Potreban je inkluzivan dijalog. I naravno, trebamo slijediti prijedloge Seveka za Kongo ali istovremeno e, treba poštovati 19.12. ali treba ostvariti pravi prijelaz i, ispriječiti spriječiti da ponovno dođe do novog građanskog rata. Stoga želim da naš parlament pomogne u toj tranziciji u svu potrebnu razboritost. Ako mi, e, ako mi međutim, ako razgovaramo o rješenju, e, znamo li što je potrebno da bismo im zaista pomogli? To je e, program, pravi program za ovu zonu. Ne od nekoliko milijuna, već od milijarde. Jedna milijarda je potrebna da bi se e, ostvario taj program za velika jezera. Kako bi se zapravo probao jedan pravi maršalov e, plan i kako bi se to područje doista i razvilo i kako bi se pokrenuo e, mirovni proces, jedan inkluzivni proces. Evo, to bi bila prava uloga Europe ako ona želi biti pravi akter. I vjerujte mi, to je moguće, to je moguće. moguće je takav program uz pomoć e, Središnje banke i drugih institucija i ako želimo promijeniti situaciju u Africi, to ćemo napraviti. U protivno će doći do dodatne destabilizacije. I kada sam eh, bio u Demokratskoj republici Kongu, ljudi su eh, se vraćali s novcem, dakle radilo se zapravo o mafiji o, ili o is, islamističkim e, grupacijama, Al-Kaidi, oni su donosili novac i odnosili dijamante. To su grozne, najgore moguće stvari koje se događaju. Evo, ovo je ono što mi možemo, mi to možemo napraviti i trebamo e, mi kao parlament to napraviti, a ne samo dijeliti packe. Hvala gospodin Korvin Mike. Hvala Dakle, sjeverno od Demokratske republike Kongo postoji Republika Kongo koja nije demokratska. Preko 26 godina vlada isti čovjek i on se sada produljio mandat na još 7 godina. Nema nikakvih problema sa ikakvim borbama, tamo nema mnogo smrti u nedemokratskom Kongu. Možda možemo prihvatiti činjenicu da je demokratizacija ta koja je odgovorna za destabilizaciju situacije. Vjerojatno bismo trebali tražiti gospodina Kabilu da se proglasi kraljem e, Konga ili možda zatražiti e, kralja Belgije da se e, imenuje kraljem, ali zaustavimo demokratizaciju. Demokracija je opasna stvar, posebno u Aziji i Africi. Hvala vam gospodine Koren a sada e, moja supredsjedateljica, gospođa Linda McEwan, je zatražila riječ. Evo dajem vam riječ. Doktore nije svidjelo mi se kako vi govorite o ovome što se događa, znači o ovim valovima povijesti, kako se stvari događaju i mijenjaju i vaša sugestija je da zapravo da se ovim zadnjim sada valom e, završava taj proces demokratizacije. Kako će izgledati sljedeći val i hoće li to ljudi prihvatiti? To je moje prvo pitanje. Drugo pitanje odnosi se na to što je reklo nekoliko kolega. Ako je dakle istina da mi donosimo te rezolucije, pozivamo se na članak 96. i dajemo sve te deklaracije i izjave, ali u ovom momentu čini se da nas baš nema toliko ovdje. Dakle, što bi zapravo trebale međunarodne organizacije tražiti od Demokratske republike Kongo, Ruande, Burundija i što ako oni ne reagiraju? Jer ja sam u odboru za razvoj, uvijek se vodi onda rasprava o tome je li odgovor onda da suspendiramo pomoć ili bismo trebali osmisliti nekakav veliki maršalov plan za Kongo. Dakle, e, mi koji se bavimo razvojem upravo o tome govorimo. Znači, ako se zanemaruju ljudska prava i ako se provodi nasilje, dakle, što ako mi ništa ne Ne reagiramo ni na koji način, čini li se onda da smo mi zbog toga slabi? I također me zanima te druge ti drugi elementi e, koji tamo također operiraju, kao što je Al-Qaida koju je spomenuo gospodin Schaffhausen. Dakle, e, tko je još tamo, koji akteri su tamo. Ali, e, kao što smo već rekli, više zemalja različitih, više različitih stvari se događa. Ruanda je jedan lijep primjer zemlje gdje, da, predsjednik kaže da će on se ponovno kandidirati na izborima sljedeće godine ali kao što ste vi sam rekli, uopće baš ne traži toliko ljudi u Ruandi da on ode, jer Ruanda je zapravo pravi pozitivan primjer e, toga kako se traži i dobiva human, ta međunarodna razvojna pomoć, jer to zaista poboljšava živote ljude tamo. Znači, treba li Europska unija gurati da predsjednici kao što je Kagavi da odu, ako znači ne postoji neki veliki zahtjevi da on ode na nacionalnoj razini. Svaki dan me postavljaju ta pitanja i možda biste nam vi kao stručnici mogli e, dati te odgovore. Znam da će gospodin Spirlese morati držati linije Evropske unije, ali on zaista ima velika iskustvo u Africi, pa bi vaši komentari bili veoma e, pozvani. Evo, moje pitanje ide u istom smjeru. Govorili smo o usvajanju rezolucija, govorimo o tim izjavama koje se daju a baš kao što je rekao gospodin Schaffhauser, ja hoću konkretne mjere. Kao što je rekla gospođa Vautman, dakle, koje konkretne mjere mi kao međunarodna zajednica možemo e, provesti? Dakle, prije nego što vam e, dam riječ da čujemo vaše odgovore, možda bi netko ispred komisije se htio javiti za riječ? Ako ne, onda doktore Prunije, a nakon toga gospodin Spirle. Bojim se vaših pitanja jer nisu baš e, pitanja nego su rakete koje imaju nekoliko onih e, e, faza kod lansiranja. Znači tu imamo više pitanja unutar jednog pitanja. Sljedeći val ja sam povjesničar, ja gledam u prošlost, a ne u budućnost, tako da budućnost je nešto čime se bavi Bog, a ja nisam dio njegovog tima. Ali pitanje je toga treba li e, pružati pomoć ili ne, to je lažno pitanje. Jer e, složilo, složio bi se da ta razvojna pomoć zapravo ne pomaže. Možete ulupati milijardu, dvije, tri, to, time naprosto više novaca dajete političarima kojih onda te novce pokradu. Vrlo malo te tog novca za pomoć zaista dođe do onih koji bi trebali biti stvarni korisnici. Dakle, to nije rješenje. To je privlačno, zato što je to nešto što možete riješiti pritiskom dugmeta, da tako kažem. I evo imate tipkovnicu kojom vi e, nešto možete napraviti, a ali tipkovnica nije povezana sa onima koji bi trebali e, nešto napraviti, odnosno dobiti. Tako da to ne funkcionira. I mislim da snažan stav u ovom ili onom smislu, dakle mi se slažemo sa činjenicom da gospodin Kabila može raditi šta god hoće. Ili pokušat ćemo ga prisiliti rezanjem pomoći i tako dalje da se odrekne ove svoje odluke da krene u drugom smjeru. Mislim da ni jedno ni drugo neće funkcionirati, neće roditi plodom. Ono što je interesantno je način na koji ovaj sporazum od 18. E, listopada je ispregovaran u Kinshasi. Zato što mnogo stvari u takvim situacijama, dakle rješenje koje nije jedno globalno rješenje gdje sve što je bilo strašno i mračno na jednom postane puno svjetla i sreće, takve stvari ne postoje. Ali rješenje je nešto što sprečava goru katastrofu na neko vrijeme u kojem vremenu se mogu e, početi primjenjivati druge mjere. Zapravo gospodin Kabila će mm, dobiti tu svoju odluku e, da ostane na vlasti do e, travnja 2018. Dakle, to je ne upitno. Ali sada možemo postaviti, uvesti neke kontrole mm, ili usporiti ili umanjiti uspjeh koji on može očekivati od te svoje pobjede. Jer pobjeda može biti mala, bjednjikava, nikakva i može dovesti do jedne dosta bezvezne situacije za njega ili on može e, se izvući sa polu nekakvim uspjehom. Dakle, lupanjem šakom po stolu nećemo ništa postići, zato što inače ćete morati poslati vojsku i pucati. Da bismo potaknuli narod da ga e, zbaci s vlasti, to je o isto nešto za što ćete morati preuzeti odgovornost, jer narod će to pokušati i onda će oni nastradati. A mi ćemo onda to gledati i onda ćemo roniti krokodilske suze, reći jo, ovo je strašno, jadni ti ljudi i bit će e, sigurno na stotine, ako ne i više, žrtava u gradovima. E, dakle, korištenje e, naroda kao nekakvog posrednika je zaista isto neodgovorno. E, neće funkcionirati niti e, pružanje ili uskraćivanje pomoći. Dakle, ako se vratimo na one stare e, postupke, ostaje nam politika. Znate da je njegov nadimak Pti mali i Josef, zato što on, e, njega niko ne doživljava ozbiljno, svi e, se sjećaju samo njegovog oca, no on je ipak jako lukav, on je pametan jer u ovom momentu ga nitko više ne podržava. On je imao podršku iz Katange, s juga i e, iz ove zapadne provincije, Provence nacional iz još jednog dijela Konge. i sada toga svega više nema i sada je e, Molumba dakle postao premijer i sada je to zadnji to je zapravo posljednji dijelić e, te podrške na koju može računati. E, I, dakle, Lube iz Katange su protiv Katumbija, ali Katumbi u ovom momentu nema šanse. On bi mogao biti predsjednik Konga 2025. ali u ovom momentu je prerano i to bi bilo preskupo, previše ljudskih života bi to e, koštalo. Znači politika to zapravo znači da se mora naći neka polumogućnost gdje se otvara neka šansa za devoluciju e, moći nakon jednog pristojnog vremenskog perioda. To nije posve nemoguće jer predsjednik Kabila nije glup, on zna da nema podrške i u jednom momentu će morati pobiti puno ljudi da bi ostao na vlasti i naravno u tom momentu će to ugroziti njegove pare i sve će pokušati onda prebaciti možda u Luksemburg ili već gdje na djevičanske otoke, ali to je sve teže igrati tu igru. Dakle, radi se o jednom procesu gdje se zapravo e, vladavina međunarodnog prava je sve veća. Sjećam se da je u drugim vladama, neću ih imenovati, došlo do velike panike kada se ustanovilo da bi se e, oni mogli naći na nišanu onih financijski ljudi koji ne, ne mecima nego financijski ciljaju na njih. Dakle, oni bi se htjeli zapravo povući s vlasti bez nekakvih velikih problema. On bi također htio na neki način utjecati što će se dogoditi nakon što on ode, jer on će otići, neće on ostati na vlasti uvijek. On će 2018. otići s vlasti, ili možda 19. ako uspije to protegnuti još jednu godinu. I Dakle, i to će onda biti tema diplomatskih kontakata i rasprava, neće tu biti nekih nada da će doći do nekog čuda, nego da se postiže, postigne nešto što se može napraviti. I ne smijemo zaboraviti Ruandu koja je velika akter u svem ovom. Ruanda ima predsjednika koji će biti na vlasti još 25 godina i vi ste se i sami pitali, odnosno sve nas ste pitali je li dobra ideja tako nešto, pa ne, nije. Zato što što se događa u jednoj takvoj situaciji? vi zapravo na taj način samo kupujete vrijeme. Sljedećih 5, 6, 10 godina ćete imati mir, a onda kada stvari konačno puknu, puno su gore. I to je upravo situacija u Ruandi sa Bjelemanom, zato što ja sam bio u međunarodnom tajništvu Francuske socijalističke stranke za vrijeme rata, znači od 1990. do genocida i stav francuske vlade u to vrijeme bio je tako manad i uvijek se govorilo ne, ne, to je sve za mir i tako dalje i na kraju je bilo 750 tisuća ljudi pobijeno. To je samo bio početak jer onda je još 2,5, 3 milijuna ljudi pobijeno u Kongu. Znači mi kupujemo vrijeme s gospodinom Kagameom. Ali do 2030. doći će vrijeme na naplatu. Možda nećemo mi biti tamo da vidimo tu situaciju. Tako da da, prema eh, Le Deluge rekao je Louis XV. Nakon mene potop. Upravo će se to dogodilo sa, eh, kad je on eh, napustio, odnosno kad je on umro 1789. Dakle, mi sad samo predaje prebacujemo stvari na sljedeću generaciju. Naravno, to je nama privlačno jer mi živimo sada i onda ako će naša djeca morati platiti E, za e, to što je sada razbijeno, kao što mi kažemo u Francuskoj, e, onda to nije, naša stvar. Dakle, postoji ta diplomatska rasprava koja je veoma važna. Gospodin Kagame prati što se događa sa gospodinom Kabilom. Ako stvari sa njegovog stanovišta budu išle jako fino, znači trgovina sa Kongom, koja, koja je važno tržište za industrijske proizvode Ruande, onda će on njega podržati. I on će se misliti da ovo kupovanje vremena je odlična stvar jer međunarodna zajednica je dala zeleno svjetlo. Dakle, ne, ne postoji jedinstveno rješenje. Zapravo, postoji nekoliko načina da se e, ta djelomična parcijalna rješenja uravnoteže, ali e, zasipanje e, te zemlje pomoći, ogromne količinama pomoći ili čak i e, oružjem koje nemamo, koje niti ne trebamo davati, to nisu rješenja. Znači politika je rješenja, ali tu neće biti nekakvih čuda. Hvala gospodine Pinije, gospodine Spirle. Hoćete li vi nešto dodati? Htio bih dodati samo još nešto kratko. Kad je riječ o pitanju političkih rješenja, ne radi se samo o pitanju e, promjene šefa države, radi se o cijelom sustavu koji treba promijeniti. Dakle, ne radi se samo o jednoj osobi i to doprinosi ovoj kompleksnosti situacije. Ali e, postoje tri tipa reakcije e, što odgovara ovom trokutu o kojem je govorio gospodin Prunije. Odnosno, šefovi klub, država, odnosno njihov klub, taj klub ima svoja ograničenja i postoje određene osobe koje mogu doprinijeti e, razrješavanju situacije i treba igrati na tu kartu. E, drugi važan aspekt je ulica. Ona ima važnu ulogu, to ima i određene rizike, ali ona predstavlja sasvim sigurno jedan dio odgovora na situaciju. A treći element je međunarodna zajednica, to smo mi. E, pokušao sam opisati e, pritisak, restriktivne mjere, interakcije, dijalog, dakle sve te stvari na kojima želimo i e, djelovati. Kad riječimo o pitanju financijske e, pomoći, htio bih reći da je potrebno podsjetiti se da iznosi koji su već isplaćeni toj regiji, pod regiji su ogromni. Govori se o milijardi eura plus ovaj dio koji se odnosi na Ruandu. Dakle, radi se o ogromnim iz, E, iznosima. A to je opet povezano s ovim pitanjima uz dobru vladavinu i tako dalje. Tako da ne mislim da bi jedan Marshallov e, plan riješio sve probleme u ovoj e, regiji i ovakvim regijama. Dakle, mislim da trebamo nastaviti koristiti razvojne instrumente, diplomatske elemente, političke elemente koji su nam na raspolaganju i E, to je barem o, moja percepcija situacije. Hvala. Thank you. Hvala lijepo, gospodine Spirle. A sada, gospođo, ako vi imate što dodati? Ne, mislim da smo čuli već jako dobre odgovore na sva pitanje. Uvijek je teško predviđati što će se dogoditi u budućnosti, međutim zato je vaše veliko iskustvo bilo nama vrlo vrijedno jer se na temelju upravo prošlosti mogu donositi dosta, ustano, dosta utemeljene procjene za budućnost. I mislim da su ova sva pitanja koja su postavljena na njih se naša sjajan odgovor kao i da smo dobili jedan puno bolje uvide stanje u regiju o velikom, velikim jezerima. Mislim da nitko iz defkoa nije ovdje koji je postavio pitanje. A ne, imamo nekom je ovdje od straga nešto maše. Želite nešto reći? Možda nešto u vezi pomoći. Da, da. Ja sam Francesca Dimara iz eh, Jedinice za Srednju Afričku uniju u općoj prvi Defkoa. Samo da potvrdimo, mi smo da već više od jedne milijarde za i ovu drugu zemlju izdvojili. Naravno, nešto od tog programa trebamo provesti. Ono na što smo ciljali bile su zapravo osnovni faktori razvoja u toj zemlji. Znači, mi nemamo za sada uopće resurse za upravljanje prirodnim e, kapitalom, prirodnim dobrima, što je jako, jako teško. Zatim nemamo još to su otvorena pitanja kao što je energetika, zdravlje ili zaštita okoliša. Naravno, trebamo gledati na sve te kritične faktore, od, dakle najključne faktore za dalje razvoj rast tih država. Ali potrebna nam je i pripravnost i voljnost i spremnost država da sudjeluje to. Međutim, kao što smo rekli, sredstva su tu već su alocirana uz naravno ona sredstva u okviru regionalnog razvoja koja već idu. Samo sam to htjela dodati. Da. Hvala kolege. Mislim da ćemo sada zatvoriti ovu točku rasprave. Se neko straga nešto javlja za riječ, pardon. U ovom trenutku ne možemo više primati intervencije sa podija i prema tome zatvaramo ovu točku diskusije, imamo kratku pauzu i onda nastavljamo sa točkom dnevnog reda posvećenu bijelim kacigama. Prostite. Imamo još jednu objavu. Da, da, hvala vam. Mi zatvoramo raspravu, kao što je kolegica rekla, ali sada smo željeli pozdraviti članove parlamenta Mijanmara koji su u posjetu našem odboru danas gospodin Tuntun Hen, koji predvodi njihov odbor za ustavne zakonska pitanja, predvodi izaslanstvo Mijanmarskog parlamenta. Evo, pozdravili smo naše goste.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

Hvala

na Hvala. take the floor, it might be easier. Well, thank you very much, uh, ladies and gentlemen. Hvala dame i gospodo. Evo počet ćemo sada sa drugim dijelom našeg popodnevnog zasjedanja. Evo, z Gospodin Brok e, i drugi e, potpredsjednici nisu mogli doći ovdje pa su me zamolili da ja vodim e, ovu sjednicu, a sada ćemo dakle imati razmjenu mišljenja o sirijskoj civilnoj obrani, bijelim kacigama. I za vašu informaciju, ta skupina je e, nominirana za Nobelovu nagradu, ima podršku mnogih međunarodnih organizacija, ali prorežimski e, elementi e, su, koji kritiziraju zapadne režime su ih kritizirali. Gospodin Raed Saleh, koji je čelnik sirijske civilne obrane, trebao doći ovdje, nije nažalost mogao. Tri kolege, Ahmed Al Jusef, Abdul Rahman Al-Mawas, eh, koji je glavni časnik za vezu, i al Mahami, koji je također član te organizacije. Njih eh, znaju kao bijele kacige, ona uključuje oko 3000 dragovoljaca koji eh, su intervent, na neki način interveniraju u svim situacijama gdje treba spašavati ljudske živote u Siriji. 2013. osnovana i oni moraju, oni dakle su zaduženi za eh, operacije spašavanja i potrage kako bi se spasila najveći broj mogućih ljudskih života. Oni su potpuno nepristrani, eh, brinu o svima, neovisno o vjeri i nacionalnosti i tako dalje. Eh, gospodin Jusef, spasili ste više od 17.000 ljudi u Siriji i mi u ovom odboru znamo da vi zaista djelujete u najtežim mogućim zamislivim e, okolnostima u Alepu i tako dalje. Vi ste zaista pravi junaci i zagovornici mira i znamo da ste bili nominirani za Nobelovu nagradu za mir. Znamo kako je stravična trenutna situacija i skoro 150 e, dragovoljaca ste izgubili na području Alepa, tako da Možda biste nam mogli reći nešto više o tome kako vi e, provodite svoje aktivnosti, posebno u Alepu koji je sada zapravo došao u ovu završnu fazu e, sukoba jer vladine snage napreduju i osvajaju nova područja. I također me zanima e, što vi mislite, što bi Europski parlament i Europska unija mogli učiniti da bolje podrže vaše potrebe, da vam pomognu i također što se tiče političke podrške ovim vašem djelovanju. Evo, dakle sada gospodina Ljusef ima 15 minuta. Vi ćete govoriti arapski, tako da ćemo dobiti e, prijevod Izvolite, gospodina Visu. Dame i gospodo, hvala što ste nas pozvali da dođemo ovdje Ja sam Ahmed Al Yusuf, e, ja sam predstavnik Sirijske civilne obrane, poznate i kao bijele kacige. Mi smo timovi e, spašavanja i e, te potrage za onima koji su ozlijeđeni u Siriji. Ima nas više od 3000 dragovoljaca u 120 centara e, po cijeloj Siriji. Ti centri su zapravo e, osnova našeg rada Preko 73 tisuće Sirijaca smo uspjeli spasiti i preko 150 naših dragovoljaca izgubilo život u tom našem radu. Sto pedeset jedan dragovoljac su zapravo heroji ljudskog roda. Imamo 500 ljudi koji su ozlijeđeni Većina ozlijeđenih zapravo e, trpi dan danas posljedice toga. Većina ozlijeđenih i ubijenih e, ubijena je u onim dvostrukim udarima. To je ta jedna taktika koja se primjenjuje. Taj dvostruki udar je uh, udar kada nakon prvog zračnog udara dođe do drugog uh, zračnog udara, odnosno bombardiranja, svrha mu je da se upravo uh, ubiju oni koji pomažu žrtvama prvog udara. Sirijska vlada je reagirala na apel Francuske za hitnim zasjedanjem Vijeća sigurnosti UN-a time što je bombardirala svoje vlastite civile. Tokom nekoliko proteklih dana e, u Alepu i na drugim područjima je došlo do povećanja zračnih udara. Alep e, se masakrira pred očima cijelog svijeta. Preko stotinu civila je ubijeno na tržnicama koje su tokom samo proteklih nekoliko dana bombardirane. a e, osim toga se gađaju škole, civilna infrastruktura, civilni objekti i bolnice. Ukratko, dame i gospodo, ono što se sada događa u Alepu je da se upravo e, kao cilj uzimaju ti ta čvorišta civilnog života to se događa na svim područjima koje ne kontrolira vlada. I čini se da režim želi nama dati ovu poruku. Poruku nama i cijelom svijetu. A posebno vijeću sigurnosti prijedlozi za rezoluciju će biti e, provedeni samo ako režim to želi. I rezultati tih rezolucija su krv e, koja, koju proljevaju civili Sirije. Da, to su organizirani zločini. Radi se o zločinima protiv čovječnosti. Radi se o teškim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava. Dame i gospodo, ukratko, eto, to je to što se događa u mojoj zemlji. a suočavamo se s paralizom međunarodne zajednice i paralizom e, u vijeću sigurnosti. koja dopušta da se ratni zločini nastavljaju zbog ruskog veta. Trebamo zaista ozbiljno početi djelovati kako bismo prekinuli tu međunarodnu paralizu e, pred ovim što se događa u Siriji ovo krvoproliće, te rijeke krvi koje teku po ulicama, mora se reagirati na to. I eto, naša poruka svim zemljama svijeta je ustanite u zaštitu svoje vlastite ljudskosti i cijele ljudske rase. Eto, to je naša poruka vama. Hvala. Hvala na ovom zaista potresnom prikazu ovog ovoga što vi i vaša organizacija zaista pokušavaju napraviti, dakle, bijele kacige. Moram reći da je parlament e, više puta osudio e, ta zvjerstva e, koja koje su posljedica bombardiranja iz zraka od strane ruskog zrakoplovstva i zrakoplovstva Asadovog režima. To je zaista strahota, ali zbog veta, kao što ste i sami rekli, Vijeće sigurnosti ne može uopće raditi na nametanju nekog mirnog eh, rješenja. Već pet godina to eh, sve ide. Ja sam prije pet godina tražio zonu zabrane leta, no rekli su mi da je to nemoguće, ali stotine tisuća života je izgubljeno zbog toga što međunarodna zajednica na samom početku nije ništa napravila. Evo ja to kao u svoje ime govorim, a ne kao predsjedavajući ovog odbora. A sada gospodin Abdel Rahman eh, Almahas bi također želio nešto reći. Evo izvolite, imate riječ. Hvala, dame i gospodo. E, nisam pripremio nikakav govor, nego samo evo dodat ću nekoliko riječi. Ono što bih ja e, htio dodati je evo samo nekoliko praktičnih stvari koje vi možete učiniti da nam pomognete. 2013. smo tražili zonu zabrane leta i zaštitu civila, posebno žena i djece. A sada je 2016. i tražimo naprosto da se omogući dostava humanitarne pomoći u područja pod opsadom, čak i ako se to učini, mora učiniti zračnim putem. Evo, bit ću sasvim otvoren. Zaista me šokira to da međunarodna zajednica nije u stanju omogućiti dostavu humanitarne pomoći u grad pod opsadom gdje ima preko 250 tisuća ljudi. I sirijska e, vlada i njihovi saveznici dostavljaju, dostavljaju pomoć zračnim putem na područja pod opsadom ISIS-a. Naravno, to nas e, ne smeta zbog toga što ne možemo dijeliti ljude po nikakvoj osnovi. Ali ono što mi tražimo je da se sa, prema svim ljudskim bićima u Siriji postupa na isti način, znači humano bez obzira na to gdje žive. smo sigurni da u ovim genera da će nas generacije koje će e, doći iza nas da će nas pitati što su vođe svijeta učinile suočene s tim izazovom. tisuće šesnaest je i zaista vas pozivamo da učinite nešto da zaštitite civile i da se omogući humanitarna, dostava humanitarne pomoći u područja pod opsadom? I evo, sjedimo ovdje u Europskom parlamentu i uvjereni smo da ako postoji politička volja, da ćete vi uspjeti pronaći rješenje. ima puno rješenja, nećemo ih sad sve navoditi, ali evo mi e, čekamo da nam pokažete da postoji prava politička volja. Hvala. E, gospodin Demistura i gospodin Obran, su prošlog tjedna bili na sastanku našeg odbora i mi zaista radimo sve što možemo kako bi mobilizirali e, tu dostavu humanitarne pomoći i spriječili napade na civilna područja, ali kao što i sami shvaćate, veoma je teško postići konsenzus na međunarodnoj razini jer tu postoje različiti akteri i teško je zbog toga prekinuti tu kampanju e, ratnu i e, naći neko mirno rješenje. I evo zaista nas je potresla ova humanitarna katastrofa u Siriji, a posebno i u Alepu. A sada ću se obratiti su predsjedateljici gospođi Mekavan koja predsjedava odborom za odbor za, razvoj i imamo nekoliko ljudi koji su se javili za riječ. Evo, samo vam se htjeli, hoću zahvaliti na svemu što ste napravili i mislim da postoji ta svijest da mi moramo dostaviti humanitarnu pomoć tamo gdje je ona potrebna. E, Šef oče, gospodina Brajani nam je rekao da treba šest tjedana e, da dostave zračnim putem, da se dostavi pomoć koja bi inače jednim konvojem e, kamiona se dostavila u Alep i možda biste mogli nešto reći i na tu temu, jer mi bismo htjeli čuti koja su moguća rješenja ovog problema. Cijeli niz ljudi se javio za riječ. Gospodin Štetina. Hvala. Gospodo, dobrodošli u Europski parlament. Zaista suosjećam s vama i s vašim kolegama u i taj vaš težak e, rad i činjenica da ste izgubili toliko suradnika. Samo bih htio ukazati na jednu stvar, a to je da da 1990. primjerice, evo ja sam živio u Čečeniji i vidio sam kako je izgledao grozni glavni grad Čečenije i to me podsjetilo na grad e, Kaboni kad, gdje sam bio prošle godine kada sam vidio fotografije iz Alepa znao sam da su sve te slike vrlo slične. Tako da ako zaista e, želimo pomoći, moramo reći popu popa, bobu bob. To je veoma važno. Mi moramo jasno i otvorno reći što je to što Rusija je zapravo počinila u Čečeniji gdje su pobili sto tisuća civila. To je ratni zločin. I moramo također govoriti i o ruskom e, bombardiranju civila. I moramo zaista i tu e, nazvati stvari pravim imenom. I predstavnici Rusije trebaju biti osuđeni e, pred Međunarodnom sud, Međunarodnim sudom za te zločine. Gospodin Freund, ispričavam se. Hvala i Hvala na vašim herojskim naporima tako dugo u tako strašnim, teškim okolnostima radite taj posao. Bez vas e, poginulo bi još i više ljudi. Bez vas e, katastrofa bi bila još gora na ovim područjima e, na kojima mi tako malo činimo. Zaista je sramota i eto, javno to sad izričem, da Zapad, posebno Zapad, koji tako visoko cijeni e, zaštitu života nevinih ljudi, ne čini dovoljno ili dapače ne čini ništa da bi vam pomogao i to već tako dugo traje i mi e, nekako stojimo na rubu događanja i samo e, kršimo ruke i pravimo se da vam ne možemo pomoći. A kao što znamo, e, to je jedan rat preko posrednika i Europa bi imala zapravo na raspolaganju cijeli niz instrumenata kojima bi mogla kontrolirati te sile koje tamo ratuju. Imamo gospodarske odnose sa mnogo tih zemalja koje bi mogli trpjeti kada bismo mi recimo prekinuli trgovinu s njima. da to bude kazna za ovo što oni rade u Siriji, ali mi to evo nismo napravili, tako da eto. Ja sam dugo bio novinar. Dakle, imam jedno pitanje koje zapravo ne bi e, trebalo imati e, nikakvog utjecaja na ono što ste vi rekli, ali ipak ću pitati, dakle, kako vi vidite drugu stranu, te druge sile, sile koje se bore za, ne znam kako oni to vide, slobodu Alepa ili Sirije, što oni, dakle, tvrde, ne znam što oni zapravo kane napraviti. Dakle, u kojoj mjeri su oni zaista odgovorni za te dodatne smrti, pogibije, može li se zaista nešto učiniti da se utječe na te sile, ako jesu uopće sile, kako bi se utjecalo dakle, na te ljude da se na neki način stane na kraj tom strašnom sukobu, tom strašnom ratu u Siriji. Hvala. Hvala, e, gospodin Bešir. Hvala. Malo sam zakasnio, zbog čega se ispričavam, ali ono što sam čuo je bilo zaista veoma potresno i želim vam čestitati na tome što radite i nadam se da ćete moći nastaviti taj rad. No moje pitanje je ovo. Odnosi se na islamske vrijednosti. Ovo se događa u samom srcu islamskog svijeta. A, mm, oduzeti život jednoj osobi znači oduzeti život cijeloj naciji. Tako ja znam e, da islamske vrijednosti funkcioniraju. Što se tiče e, pravila ratovanja u islamu, u ratovanju ne smijete oštetiti niti jedno drvo, niti jednu traku. Što se dogodilo sa tim islamskim vrijednostima na ovom svijetu? Kada, mislim da je evo poginulo 400 tisuća ljudi, 7 miliona ljudi je, e, su izbjeglice, e, traže utočište po cijelom svijetu, pogibaju na pučini Mediterana. Znači, sa vjerskog stanovišta, zašto to pitam? Zato što većina ljudi koji ratuju su suniti, šiiti ili pripadnice neke druge islamske sekte i svi oni izgleda da misle da je Bog na njihovoj strani. Vidjeli smo to u dva strašna rata, u prvom i drugom svjetskom ratu, gdje su svi tvrdili da je Bog na njihovoj strani. Što se dogodilo sa tim islamskim vrijednostima? Vi ste u samom srcu toga i mi se svaki dan sa time suočavamo ogroman broj naših e, mladih ljudi odlaze odavde da se bore u tom strašnom e, ratu, zavedeni su od ljudi e, koji žive tisućama kilometara od njih i koji su ih naveli da se priključe džihadu. Znači, vi ste tamo na terenu, što se dogodilo, zašto ljudi tako pogrešno tumače tu stvarnu i preljepu pravu vjeru. Salam alaikum znači pozdravljam te u ime mira. Mir je osnovna temeljna vrijednost islama. A što se dogodilo u Siriji sa time? Hvala. Thank you, Madam Shak. Hvala lijepo, gospođo Šake. Hvala. I e, hvala vam što ste podijelili s nama svoje iskustva, svoju priču, ali najviše na ovom poslu kojeg odrađujete. Mislim da to zahtjeva nevjerojatno hrabrost u današnje vrijeme obavljati i raditi u Siriji. Mnogi vaši kolege su platili najvišu cijenu i to je stvarno jako teško i duboko nas pogađa. Nadam se da ćemo vas moći podupirati u vašem nastavku rada da spašavate nedužne ljude u tom teškom ratu i teškom okršaju. To nas sve posjeća i na to koliko je važno sačuvati humanost u ovom mračnom vremenu kroz koje vaša ljubljena Sirija prolazi. Ali najgore svega što je sva ta patnja nastala zbog ljudi. Dakle, ljudi su uzročnici te patnje i ne mogu vam reći koliko se sramim što Evropska unija nije učinila više kako bi pomogla ljudima koji traže jednostavno jedno pravedno i pravednije, makar otvorenije i bolje društvo, barem su to vrijednosti koje mi inače u cijelom svijetu. I žao mi je, iako se sramim što nemamo više članova našeg odbora danas ovdje, ne znam gdje su. Međutim, svi bi trebali čuti vaš priču. Ima ovdje nekoliko članova koji će vjerojatno kasnije našeg odbora koji će kasnije vjerojatno govoriti vrlo teške stvari, jer oni su u prošlosti podupirali režime Putina i Asada, a nadam se da vas to neće previše pogoditi, jer mi imamo tu apsolutnu slobodu u kući da svako izražava slobodno svoje mišljenje. Ali sada da vam kažem, ja bih volila da smo mogli učiniti više od pukih deklaracija i da smo konkretne akcije poduzeli još i dodatno uz ono što radi UN i u korist onih izbjeglica koje su stiglamo jer znamo da to jednostavno nije dovoljno što smo do sada učinili, bilo da pomognemo u stvaranju sigurnih skloništa za izbjeglice ovdje ili na terenu ili u Turskoj. Vi ste govorili o videu o jedinim narodima i to je stvarno vrlo problematično, pogotovo u svjetlo ovako intenzivnih patnje ali mi imamo te slične slučajeve u Evropskoj uniji. Doista je nevjerojatno, međutim, Evropska unija još uvijek nema zajedničko jedinstveno stajalište glede Sirije. Sirije. I unatoč svim pokušajima mnogih od nas da se usvoji jedno mišljenje. Mi smo i pozvali da se posebne sankcije primjene prema Putinu i Putinovom režimu zbog ovog njegovog nediferenciranog bombardiranja škola, civilnih instalacija, bolnica i civilnog stanovništva generalno u Italiji, ali to je blokirala Italija. Prema tome imate pravo biti toliko razočarani i očajni. I ja sam to isto, jer je potpuno nevjerojatno što se događa. Jedino što možemo mi učiniti je nastaviti gurat. Mi koji dijelimo to mišljenje u ovom visokom domu, i nešto se i radi na tome da bi mogli recimo više sredstava izdvojiti kako bi imali jaču pomoć koja se baca iz aviona do, doprema ih da bi stvorili no-fly zone i humanitarne mostove i tako dalje. Ali zamislite kako mnogi razmišljaju da će jednog dana proći bez odgovornosti za ovo svo nasilje, ubojstvo je nezamislivo. Nadam se da ćemo nastaviti raditi za, na tome da taj trenutak polaganja odgovornosti ipak dođe prije, bolje prije nego kasnije. Inače, vi ste nominirani za Nobelovu nagradu za mir, mi smo vas nominirali, ja sam vas nominirala za Saharovu nagradu i to ne treba zanemariti. Nadamo se da će to uspjeti se nešto od toga i da će vam to pomoći u vašem daljem radu. Hvala što ste došli u naš odbor. Hvala, gospođo Šake, vi smo vrlo zahvalni što ste vi govorili o onom središtu svega što se danas događa, ali ste in medijas. A sada gospođa Lachbiller. Hvala. I hvala. Hvala vama što ste došli amo i prezentirali svoj posao gospodine Al-Saleh. Mi visoko cijenimo što vi radite i divimo vas. Divamo vam se. Pripremajući se za ovaj sastanak, ja sam kratko pročitala što piše u Wikipediji o na Wikipediji o sirijskoj civilnoj obrani. Tamo je veliki popis, dug popis zemalja članica Evropske unije koje vas podupiru. Međutim, Evropska unija kao takva nije navedena, pa je to naravno odmah otvorilo pitanje za mene što mislite, što bi Evropska unija mogla učiniti ovim teškim uvjetima o kojima je gomila kolega govorila, da vam pruži izraziti u potporu i pomoć. Primjerice, opisali ste kako su mnogi od vaših kolega teško ranjeni ili poginuli. I da li možda postoji potreba da neka zemlja članica prihvati nekog vašeg kolegu kako bi ga ovdje medicinski pomogli i liječili? Zatim, ima i na Wikipediji dosta kritičnosti prema ovoj situaciji. Kažu da Rusija i Sirija vas kritiziraju što niste zauzeli stranu u građanskom ratu. Možda biste nam mogli i to prokomentirati. Hvala. Hvala. Gospodin Epitideos. Hvala lijepo. Ja bih sa svoje strane pozdravio naše posjetitelje i I sad bih ostavio prvo političke aspekte na stranu, nego bih želio naglasiti kako je rad kojeg obavlja ova vaša organizacija upravo divljenje vrijedna i ključna za spašavanje nedožnih života civila i mislim da ste s pravom predloženi kandidirani za Nobelovu nagradu. Ali sad sljedeće, vi ste izravno na terenu i svakodnevno sudjelujete u tome, sve to doživljujete, te zvjerstva. Sada vas pitamo, da li mislite da postoji mogućnost da se civili evakuiraju iz Alepa? Kako bi se spriječila da ih se koristi kao ljudski štit. Da li bi to dakle bilo moguće? To je moje pitanje. A sljedeće čuo sam da da je sirijski osumnječenik za terorizam koji se nalazi u Grčkoj u zatvoru, u Njemačkoj, pardon, i tamo se ubio, da je on navodno pripadao vašoj organizaciji. Možete to potvrditi ili ne? Hvala. Ja ću govoriti na poljskom. I prvo bih vas e, molio Prvo bih želio pozdraviti naše goste od srca u Europskom parlamentu. Mi znamo što vi sve poduzimate za spasite ljudske živote i to mi se divim Međutim, i ovo što je moj prethodnik govorio, to vi ste zapravo napadali samo režim Bašara asada Vi ste de facto zauzeli jednu stranu. A borbe u Alepu su postoje zato što demokratska Siriju financira i potpomažu SAD kao i Al-Nosra i ISIS. Mi znamo da su Amerikanci zapravo pripomogli nastanku ISIS-a i Al-Nosra i to su de facto djelatnosti i aktivnosti SAD-a, a ne Rusije i drugih, i drugih e, država. Ja sam kritizirao inače otvoreno i Varšavski ustanak. Smatrao sam da oni koji su ga zugušili su trebali biti izvedeni pred sud i svi su zapravo trebali snositi odgovornost, a zatim oni koji su digli pobunu u Varšavi tako su odgovorni, jer oni nisu dozvolili civilima da napuste grad. A to isto se događa i sa demokratskim pobunjenicima u Siriji koji ne daju civilima da napuste grad. Ne samo Izisovci, nego i drugi. Prema tome razmislite o tome kako bi izgledalo kad bi se demokratska vojska, kad bi kapitulirala možda ne bi bilo toliko žrtava. Kad god postoji neki partizanski pokret kojeg Sovjeti podupiru ili bivši Sovjeti i kad god je to postojalo i kad bi to otišlo u krivo, onda je došlo do spasa u zadnji čas uz pomoć Sovjeta, bivših jasno. A sada to tako izgleda s Amerikancima na terenu u Siriji. Ja se ipak nadam i vjerujem da će uskoro doći do mira u Siriji. Inače će humanitarna pomoć koja se šalje samo produžiti borbe koje se tamo vode. Dakle, ponavljam, rješenje za Alepo i Siriju je samo povratak mira. Jako sam sretan da je Donald Trump rekao da više neće financirati akcije koje su namijenjene sumnjivom Uništavanje diktatora. Hvala. Gospodin Mamikins. Hvala. Ja ću latvijski govoriti. Dragi prijatelji, dragi gosti, naravno, da ja kao jedan sasvim običan smrtnik želim sada izgovoriti veliko hvala svima onima koji riskiraju vlastiti život da bi druge spasili. Mislim da je bilo koja druga reakcija ovdje nemoguća, to je jasno. I potpuno neopisivo i nezamislivo što se tamo de facto događa na terenu i ne možemo mi to odavde iz Brisela i svojih toplih fotelja ni zamisliti u cijelosti. Vi možete to satima o tome govoriti, ali mi ne možemo uopće u cijelosti procijeniti težinu situacije na terenu. No kao što su i kolege već govorili i mene ponešto zanim volio bi da se neke stvari preciziraju. New York Times je objavio članak u kojem piše da vi pak dobivate pomoć iz SAD-a, Velike Britanije i Nizozemske. I to iz od državnih i nedržavnih organizacija. Mogli bi nam na molio bih da nam to nešto odgovorite i to objasnite. Zatim, koliko sam shvatio, civilne stanovnike ne možete, ne možete civilnu zaštitu nazvati ili pomoć uz, kad nazovete 113 kao recimo u našim zemljama. To u Siriji jasno ne funkcionira. Pa nas zanima kako vas pozivaju na teren da pomognete, kako ulazite recimo u one zone grada koje su pod kontrolom IS-a i uopće kako dolazite do ljudi kojima treba pomoći, kojima vi onda pomažete, kako to izgleda u praksi. Hvala, a sada gospođa McInnes. Hvala. Ja nisam ni žela zapravo i nisam namjeravala uzeti riječ, nego sam došla zamijeniti kolegicu ko, na glasanju koja nema. Ali evo, nakon što sam čula, jer sam došla ranije vaše izlaganje, moram nekoliko stvari reći mislim da, evo, kolege su govorili o nekom rješenju za Siriju. Mislim da jedino rješenje bi bilo poštovanje i razumijevanje, kojih trenutno nema. Drugo pitanje o islamskim vrijednostima koje smo čuli. Pa tu bi trebali pogledati i na ulogu lidera, vođa crkve jer ja sam i sa kršćanima u Siriji razgovarala. Prvo su im htjeli pomoć na terenu, a poslije su onda tek se obratili s tim da se treba evakuirati i izaći. Možda bi se trebalo malo više koncentrirati na ulogu svih klerika i svih duhovnih vođa u tom sukobu, svih boja i fela. A zatim još bih samo još pozdravila komentare koje, mnoge koje smo to čuli u smislu da mi dok sjedimo ovdje u svojim toplim prostorima u ne možemo ni zamisliti sve razmjere užasa na terenu. A i podsjetim da sam se djece koje sam gledala kako se igraju između bombi u ruševinama i male djece. Ali horor se nastavlja. Prema tome, ja želim dići svoj glas u znak potpore i izraziti frustrinost da ne možemo više učiniti. Moja zemlja je Irska odakle dolazim. Mi smo u Sjevernoj Irskoj imali isto jednu tešku povijest. Bilo je jako, jako teško izgraditi mir. Trebalo je jako puno napora i izvan Irske. Trebalo je jako puno drugih koji su dolazili i pomogli da se u Irskoj izgradi makar jedan fragilan mir. Ja sam rođena u tom teškom stanju, nisam više mlada. Međutim, jako sam sretna da moja djeca nisu morala proživljavati što sam ja proživljavala odrastajući u Sjevernoj Irskoj. I sada hvala vam, dakle mi ipak razumijemo nešto o tome, sada hvala vam puno što ste nam došli i hvala vam što ste mi dozvolili da kažem ovak nekoliko riječi. Hvala, sad imamo još dva zadnja govornika, iz eh, Arne od socijalista. Hvala lijepa, ja sam Arne dolazim iz Njemačke jako mi je drago što održavate neke vrlo intenzivne kontakte s kolegama nekim u našem domu. Poljski kolega je ovdje iznio kao primjer Varšavski ustanak i htio reći da humanitarna pomoć još produžuje krizu. Ali ja želim zahvaliti što se humanitarna pomoć pruža i što ju vi pružate, jer na taj način održavate i mentalitet i uopće duh ljudi koji su tamo zatvoreni, zatočeni i žive na tom terenu u tom ratu. Puno vam hvala na tom. A sada konkretno pitanje s moje strane, koje organizacije civilnog društva iz Europe vam pružaju pomoć vama kao isto tako organizacije civilnog društva? Da kao što, recimo, kao što je moja kolegica Lohbiler malo prije rekla, e, pošto Evropska unija kao takva nije navedena među vašim direktnim E, sponzorima, odnosno pomagačima, onda možete da mi idemo preko tih organizacija civilnog društva da vam sve više pomogne. Hvala. sada gospodin Oštrevičić. Hvala. Ovo je jako teško što sve slušam. Uopće teško je govoriti o tom zločinima protiv čovječnosti, o kriminalu, nehumanosti, totalnoj. I to nam nije baš svakodnevna pojava. Međutim, vidimo da još uvijek ima takvih koji su spremni da pače, više nego spremni vojni da počinjaju takve zločine. A kažnjavanje počinitelja dovodi samo da još novih zločina. A oni koji ih počinjaju, njih de facto ohrabruje onda što mi ohrabruje jedna u stanovitom smislu pasivna pozicija međunarodne zajednice. Pa onda ovaj odnos između, bliski odnos između Asada i Putina. Mi znamo i neke druge regionalne snage koje isto stoje iza tog sukoba i koje pružaju pomoć u novcu i u oružju i svekoliku logističku pomoć onima koji na licu mjesta počinjaju te nehumane zločine. Mislim da tu nema visok, velikih promjena, jer sve se tu iče, oni će na terenu ići do kraja. Ima i svaka svoja strana, ima svoje planove, a svaki taj plan predviđa još puno, puno žrtava i kompletno razaranje. Tako da, nažalost, mislim da će se to još nastaviti. Međutim, moje pitanje, s obzirom na te zločine počinjene na terenu i s obzirom na visoku cijenu ljudskih životima, da li postoji neka organizacija ili institucija koja registrira dokumente, dokumentira te zločine, kako bi u jednom pravom trenutku izašla s time pred Međunarodni sud i tražila da oni koji su za to odgovorni budu kažnjeni. Dakle, postoji li neka aktivnost koja se odvija na terenu kako bi se stvorila dokumentacija, dokumentirani dokazni materijal o tim zločinima i dokumentacije svih tih žrtava koje su platile maksimalnu cijenu, nema izgubile život. I ako postoje, onda koje to organizacije vode tamo? Hvala. Dakle, to je čitav niz pitanja. Ako bi želio odgovoriti? Izvolite. Hvala. Gospodin Malvas. Da, da počnem sa prvim pitanjem šta je se radila u Groznom. Ja kad sam počeo studirati, ja sam studirao e, tehnološku kemiju, ja sam bio zapravo to, ali onda nakon ovog što se sada vidi, što se događa u Siriji, je ono što mi nismo do sad mogli razumjeti, a to je da se Svaka humanost je nestala i ljudi se potpuno nediskriminirano ubijaju, muče i uništavaju. Mislim da se to tako isto događalo u Groznom, sada još gore, a isto tako mislim da će ovo što se sad događa u Alepo, da će se to ponoviti u Idlibu. Jer vidite, mislim da to sve vodi prema tome. Vidjeli smo što se događalo i drugdje, ali to sad ide prema pogoršanju. Mi ne znamo šta se sada događa, ali sljedeće godine će biti još gore. Gospodarsko rješenje ili gospodarska akcija Evropske unije, mislim da bi to bilo jako važno, jako bitno. Jer vidite, nitko se nije Postoje pun niz rješenja kao što su ekonomska, politička i naravno treba izvršiti pritisak na ruski režim da prestanu ubijati civile, djecu i žene. Vi ste sve vidjeli ove fotografije šta se događa u Alepu i vidjeli ste one žrtve. Većina je bila, su bile žene i djeca. Dakle, vidite, to rade režimske, prorežimske snage. Potpuno nediferencirano ubijaju. Vidite, više od 200 tisuća ljudi je do sada pobjeglo. Dva dana imamo 10 tisuća ljudi koji su stradali u Alepu. Ljudi znaju da trebaju ostati, oni žele ostati u svojim kočama i u svom zemlji što je njihovo pravo, ali jer ako ostanu riskiraju najgore, a drugo je, vi znate, nemaju kud zapravo ko izbjeglice otići, znate kakav im se život onda sprema. Evo vidite, prije 50 godina znamo što se događalo u Sjevernoj Irskoj i u mnogim držim zemljama. Ali mi nismo sretni zbog toga da nas sada mladi pitaju što ste vi činili, niste ništa naučili iz povijesti. Mi znamo da je puno strana u sirijskom sukobu, ali znamo isto tako da jako puno ljudi umire, najviše civila. Mi inače znamo i poznajemo koje su vrijednosti islamskog, islamske vjere, vjere. Ali vjerujte mi, islamske vrijednosti se nisu promijenile, nego su se muslimani promijenili. To je jedna stvar je ono što smo mi vjerovali i uz čuvanje svake travke svakog stabla i svakog života, ali su se muslimani promijenili. Zatim o potpori bijelim kacigama. SAD, Njemačka, Nizozemska, Danska, Velika Britanija, Nizozemska, svi oni pomažu plavim, bijelim kacigama ili kroz sredstva za naše operiranje ili kroz konkretnu opremu vozila, ljekove, tako dalje to sve stiže preko nevladinih organizacija do nas i za nas je to velika ogromna stvar jer bez toga ne bismo ni mogli funkcionirati i pružati pomoć na terenu. A sad ako iko od vas vjeruje u našu poruku da treba zaštititi živote, o, treba nam akcija, dakle pomozite. Bilo kakva akcija da se spriječi nastavak ovakve pomora civilnog stanovništva. Zatim ovo pitanje o ratnim zločinima. Uglavnom su recimo na sjeveru Sirije bili klorinom i bojnim otrovima koji su korišteni ili bombe, zabranjene bombe, krmače takozvane to je dakle kazetne bombe i ostalo što je zabranjeno se koristilo i to su direktno bili ratni zločini koji su počinjeni. I sad mi skupljamo, jasno, dokumentiramo to, skupljamo dokaze i skupljamo ih i kažem sada trenutno te dosije čuvamo da vidimo na koncu ko je konkretno ubojica, ko je konkretno staje za toga, ali mi sve dokumentiramo i prikupljamo dokaze koje ćemo jednog dana predati Ujedinjenim narodima. A možda će kolega sad nastaviti još govoriti o ovim pitanjima. Hvala lijepo. Jeste li htjeli nešto pitati? Konačno nešto? Izvolite. Imate riječ. هو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 من ما هذا الشخص شو اتجاهه هو They are just good people. To su samo dobri ljudi koji rade u bijelim kacima koji pokušavaju spasiti što više ljudi što mogu i što je brže moguće, koji se ne miješaju u politiku i koji ni ne znaju koje su političke orijentacije ljudi koje oni spašavaju za koje riskiraju vlastiti život. بغض In years, every... Za šest godina svi su paralizirani bili od straha i nisu poduzimali konkretne akcije da spašavaju ljude, a civilna zaštita u Siriji je jedina koja je uskakala u sve situacije i išla spašavati ljude bez obzira na političku orijentaciju ili političko stanje. لا النظام السوري ولا قوات الدفاع المدني هو اللي بيكون أسرع بالاستجابة لها لهذه المناطق المكان اللي بهرب منه الناس هم بروح لعنده The areas which people flee područja s kojih ljudi bježe zbog agresije koju režim sa svojim saveznicima vodi pred njih su upravo ona područja gdje civilna zaštita djela. Oni uglavnom su usmjereni na ta područja i čim krene neka buka akcija, čuje se nešto, oni pojure tamo da spašavaju ljude i riskiraju svoje živote samo zato da bi spasili neku bebu, neko dijete, neku ženu, nekog starca iz ruševina. Uh, they, they, race to the death, they race to their own death. Oni jure u vlastitu smrt iz čiste pobude da maknu ruševine sa tijela tih nedužnih civila i da ih pokušaju spasiti. في مواضيع a والدول التي تتقاسم هذا المشروع أو سياسات معينة bi خلال الحرب في سوريا فهو مشروع الدفاع المدني uh, Ti hrabri pripadnici civilne obrane riskiraju vlastiti život i to bez obzira na bilo kakvu politiku ili bilo čiji plan. I kad bi postojala mogućnost da ih svijet podupire, bilo bi puno više spašenih života i manje tragedija u Siriji u Alepu. Mi smo ponosni na rad posao koji obavljamo, ali nismo sretni što ga moramo obavljati. Volili bi svakog dana da možemo prestati. Ne više nema potrebe za našim naporima i radom. Ala min saut insan ala. Saut لذلك أول يوقف إطلاق النار حتى نستطيع الحوار أو نسمع as long as there are dok traju zračni udari dok se vrši agresija prema civilnom stanovništvu mi moramo nastaviti svoj rad a zvuk bombardiranja i oružanih sukoba i rata otvorenog u Siriji je od svega druga. Jedini način da se ovo prekine, da se prekine ta agresija koja se vrši na sirijsko civilno stanovništvo. Hvala. Hvala puno vašem izaslanstvu što ste nam se danas pridružili. Mislim da ste čuli od kolega da smo mi duboko zadivljeni ovim potpuno altruističkim radom kojeg vi i vaši kolege u jako, jako teškoj situaciji obavljate. Čuli sam i od mog prijatelja i moje Joe Cox, biv mlada zastupnica u britanskom parlamentu koja je ubijena prije nekoliko mjeseci. Ja sam od nje zapravo čula. Ona je krenula s tom inicijativom da vas želi kandidirati za Nobelovu nagradu. Mislim da bi da je živa, da je danas s nama bila vrlo sretna da ste vi doista i nominirani kao kandidati. I mi ćemo učiniti sve što možemo da vam pružimo daljnju potporu jer želimo da nastavite svojim radom. Ne znam da li želite još nekoliko završnih riječi reći ovdje u ime Vanjskog političkog odbora. Da, hvala vam što ste nam se pridružili, što ste došli. Vaša prezentacija je bila vrlo humana i duboko nas je pogodila i što god smo mi u stanju učiniti, mi ćemo pokušati kako bi vam pružili potporu i barem do kraja našeg mandata, jer vidite, jedna od najvećih tragedija koju sam ja vidio u svom životu je upravo ovo potpuno besmisleno ubijanje civilnog stanovništva vaše zemlje. Dragi kolege, sada ćemo prijeći na zadnju točku dnevnog reda, a to je glasovanje o okvirnom sporazuma sporazumu o partnerskom o sporazumu o partnerskoj suradnji između Europske unije i njezinih država članica i Mongolije. Gospodin e, je Izvjestitelj, želite li nešto reći? Dragi kolege, nedavno sam govorio, samo bih vam htio zahvaliti na aktivnoj suradnji i na radu. Mislim da smo radili uz puno povjerenja. Nastavit ću na njemačkom. Ovaj na početku rada u odboru sam ukazao na to da do sada još nemamo da nijedan opsežno izvješće parlamenta o razvoju odnosa s tom partnerskom zemljom. Pa sam rekao da po mom mišljenju treba tako nešto izraditi, da je jako dobro da smo sad napravili jedan takav dokument i da su svi klubovi zastupnika uglavnom izrazili usuglašeno mišljenje, ima isti pogled na kompletne procese i na razvoj odnosa sa tom partnerskom zemljom. Na kraju mogu reći samo i naglasi da je Mongolija do sada išla svojim putem potpuno samostalno. To znači da je unatoč tome što ima vrlo moćne susjede, ipak prolazila i razvijala se bez vanjskih pritisaka. I mislimo da smo, mi mislimo da smo u svom izvješću daista odali počest onome što me treba odati počest i da smo dali vrlo konkretne prijedloge kako bi se mogli dalje razvijati odnosi u čemu parlament e, daje potporu. Riječ je recimo o ljudskim pravima, o njihovoj zaštiti, ali i o održivim ekonomskom razvoju, otvorenom jednom društvenom dijalogu, različitim diskursima koje smatramo da treba voditi i zatim jednom stalnom potpori za izgrađivanjem administrativnih kapaciteta i još nešto što mi je jako bitno. To izvješće točno odražava trenutni status quo naših odnosa, da se vidi gdje smo mi sad prema Mongoliji, da se vidi da Evropska unija ne nastupa kao konkurent ili susjed ili čak jedna potpuno neupućena zemlja, nego da je Evropska unija potpuno upućena i da vodi jednu odgovornu politiku u ime svih svojih zemalja prema Mongoliji. A za ovog trenutka mislim da nemamo nikakvih problema i što se tiče nekih amandmana i izmjena, mislim da je svaki amandman do koji je donesen bio vrlo svrsishodan, razuman i svi su manje više usuglašeni. Prema tome možemo preći na glasanje. Kolega Šolc. Hvala kolega Šolc. Možemo li početi s glasovanjem? Kompromis 2. Tko je za? Ispričavam se. Prvo bismo trebali nešto drugo. E, prvo je elektroničko glasovanje o izmjenama Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 15. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Amandman 16 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. ne bismo li trebali e, glasovati u bloku sve do kompromisa 10, zato što je sve obuhvaćeno? Ne, e, će glasovanje, zasebna glasovanja kad je riječ o kompromisu broj 8. Zasebna glasovanja su u kompromisu 8. Moj klub je za sve njih. Možemo li molim vas nastaviti? E, neće to dugo trajati. Kompromis 4. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Kompromis pet. Ispričavam se. Vratimo se na kompromis tri. Imamo dva e, zasebna glasovanja. Amandman 18 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usva se. Kompromis 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usva se. Kompromis 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usva se. Kompromis 8. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8, amandman 31, prvo, kompromis 8, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada prelazimo na amandman 31, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 41. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 42 je povučen. Kompromis 11 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada imamo zasebno glasovanje 46 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 48 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 49 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 50 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 51 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 52 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasovanje po dijelovima. Amandman 65. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 16. Provjera. Dobro. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Kompromis 16 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 63 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 64 Koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 84 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 67 tko je za,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 suzdržani, odbija se. Ili provjerimo, provjerimo. 78. Otvratak glasovanje, zatvoran glasovanje, odbija se. 80 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 18 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 85 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se 86 koje je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Osamdeset šest. Zatvoram glasovanje. Obja se. Kompromis 19 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Devetnaest. Osamdeset šest se odbija. Trinaest prema trinaest. Otpada. Kompromis 19 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 89 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 90 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 91 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 92 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 93 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 94. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 95. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 96. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 97. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 97. Provjera. Otvoren glasovanje. Zatvoram glasovanje usvojeno je. 3 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 4 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 7 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 8 tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada mm, za konačno glasovanje prema i izmijenjenoj verziji izvješća. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvojeno je. 24 za, 3 protiv. E, čestitke kolegi Šolcu. I s time završavamo današnji sastanak.